So. So, good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo, dragi kolege i dobrodošli na današnji sastanak e, odbora. Zastupnici koji su došli jutros e, su pravi junaci i danas bismo morali e, platiti ručak. Krenimo jer već e, malčice kasnimo. Za slučaj da nemate primjedbi, usvajamo dnevni red. Druga točka dnevnog reda, priopćenja predsjednika, nemam priopćenja predsjednika. Dnevni, točka dnevnog reda za slučaj da ne bude primjedbi na zapisnike iz eh, od 8. i 9. listopada i 29. siječnja do kraja današnjeg radnog dana smatrat ćemo da smo ih usvojili. A sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda o sveobuhvatnom spolu sporazumu između Europske unije i Uzbekistana za koji sam ja izvjestitelj, pa u tom svojstvu i nastavljam. Sadašnji sporazum postoji od 1999. a e, pregovori su započeli 23. studenog e, prošle godine i naš odbor je odmah reagirao. Prva prezentacija održana je 28. siječnja. 400 22 amandmana su uložena, 20, e, e, e, amandmani se mogu uložiti do 26. veljače, kaže izvjestitelj. I tu su, bavimo različitim temama, od slobode govora do prisilnog rada. I preporuke koje su dane trebaju poslušiti kao mjerila e, da se vidi je li e, uzbečka vlada ispunila naše zahtjeve. E, toliko u vidu kratkog uvoda s moje strane, a sada bih dao izvješće izvjestiteljima u sjeni. Za početak, gospodin Benije Fej. Hvala lijepa. Zahvaljujem vam naročito na jako dobroj suradnji na ovu temu. Hvala isto tako što ste uključili najveći dio naših amandmana u kompromisne amandmane. Posljednjih godina u Uzbekistanu došlo je do napretka zahvaljujući e, novim smjeru koji mm, je, krenuo predsjednik Midziojev. I uvjeren sam da će ovaj sporazum ojačati odnose s Europskom unijom zahvaljujući i doprinosu Europskog parlamenta. O tome ćemo još razgovarati danas poslije podne. A uzbečka vlada otvorit će se još više e, za strane zemlje, surađivati sa zemljama u regiji, a iznad svega nadam se da će ovo omogućiti da se tamo više poštuju ljudska prava i da se u potpunosti ukine e, prisilni rad. E, također da se poštuju prava manjina, sloboda govora i mišljenje e, i da se ima manje političkih zatvorenika. I ja sam bio u službenom posjetu Europskog parlamenta u Uzbekistanu i tamo sam vidio da je došlo do značajnog napretka. Kada govorimo o političkim zatvorenicima s olakšanjem ustanovljam da su mnogi među njima pušteni na slobodu. Međutim, na tom planu treba još mnogo toga napraviti. Moj klub smatra da je vrlo važno da se angažiramo na tome da se još više političkih zatvorenika pusti na slobodu. Hvala i svima želim uspješnu suradnju. Hvala gospodine Benifej. A sada riječ ima Charles Stanok. Mikrofon, molim. E, nismo dobili dnevni red, a ako ovdje sada govorimo o Uzbekistanu, podržavam ono što je kolega rekao na talijanskom jeziku. Ja već godinama podržavam Uzbekistan i zaista smo se i kako odmakli E, od situacije s prethodnom garniturom e, kad je na čelu te države bio Karimov koji je bio optužen za mnoge strahote, uključujući i to e, da je skuhao jednog živog zatvorenika. Dakle, napredak je postignut i mislim da je apsolutno ispravno da Europska unija potpiše ovaj sporazum. I to je osim svega najveća e, zemlja u Središnjoj Aziji koja tradicionalno predvodi u mnogim stvarima i to je najnapučenija zemlja Središnje Azije. Dakle, podržavam ono što je rekao izvjestitelj i moj klub će također ovo podržati. Hvala lijepa, Charles. nema nikog iz Alde, a sada dajem riječ Helmutu Šolcu. Hvala lijepa. E, zahvaljujem dakle izvjestitelju na e, ovom e, prijedlogu izvješća. U mnogo stoga se slažemo i vrlo jasno se ovdje govori o napretku, konkretnom napretku u Uzbekistanu vidimo točno koji su budući izazovi za odnose između Europske unije i Uzbekistana, a isto tako vidimo što sve Uzbekistan mora napraviti kako bi se razvio na socijalnom planu u svojoj državi. Za sada situacija još uvijek nije zadovoljavajuća po pitanju ljudskih prava, ali također u E, po pitanju socijalnih aspekata i e, po pitanju zaštite okoliša. Iako je e, došlo do poboljšanja odnosa i do razvoja događaja gdje Evropska unija ima partnerstvo s Uzbekistanom, u svakom slučaju morat ćemo budno pratiti i podržati sve ove postupke. Osobno smatram da u prijedlogu ovoga e, teksta se odražava naš pozitivan stav. Hvala Helmutu e, Šolcu, sada zastupnik galerima riječ. Hvala lijepa, samo jedna primjedba. E, što se tiče kompromisnih amandmana, 13. kompromisni amandman po mim mišljenju E, sadrži nešto što nije dobro shvaćeno. Taj kompromisni amandman je sadržajno u osnovi u redu, ali kada gledam ovaj tekst, tu se govori o tome da treba pokušati e, dobiti suradnju s uzbečkim partnerima e, kako bi se uzeo u obzir situacija nakon problema na Aralskom moru. Mi smo bili tamo i tamo su bili predstavnici Autonomne republike Karakalastana i oni trebaju dobiti našu potporu. Naravno i cijeli Uzbekistan. Međutim, u amandmanu bi se trebalo spomenuti ne samo Uzbekistan kao takav, već i ta e, autonomna republika. Stoga predlažem da umjesto Uzbekistan stoji Karakalstan, što je teško i za izgovoriti. Radi se vrlo vjerojatno o greški i nečemu što se previdjelo kada se sastavljao 13. amandman. E, znate li da ovaj 13. kompromis e, e, on pokriva moj 88. amandman Radi se zapravo o e, formulaciji umjesto Karakalpakstana, tu piše Uzbekistan. Međutim, e, cilj amandmana bio je da se usmjerimo na one koji konkretno žive na Aralskom moru i da njih e, postignemo. Prije jako puno godina bio sam e, domaćin o stanovnicima Karakalpaka i situaciji na Aralskom moru, ali tada je općenito to e, bilo vezano i za Kazahstan. Da li vi mislite da ovaj problem se treba rješavati s Uzbekistanom, jer tu ili je to cijela regija koja bi se trebala time pozabaviti kako bi se problem riješio, jer oni imaju granicu i sa Kazahstanom. Pa e, da, to je nešto što treba rješavati na regionalnoj situacije, ali kako ovdje govorimo o Uzbekistanu, e, mislim da e, oni trebaju biti imenovani kao e, glavni sugovornik za rješavanje ovih posljedica, ali naravno tim se pitanjem također treba baviti i regionalno. Ako dakle umjesto Uzbekistana napišemo Kara Kalpakstan, Možemo li to napraviti tek tako ili je potrebno uložiti formalni amandman? Ja mislim da je jednostavno ovo greškom preneseno, da je greškom prenesen moj amandman u kompromisni amandman. Bilo bi lakše to odmah napraviti. Osobno ja na to mogu pristati. Gospodine Bonifej, e, gospodine Scholz. Ja bih jednostavno dodao na osob osam. Da kažemo Uzbekistan, a osob Republika Karakalpakstan. Hvala lijepa. Želi li se možda još netko javiti za riječ? Ne. U tom slučaju e, riječ dajem gospodinu Jeručeviću. Je li on tu? Ne, je gospodin Šmidl tu. Izvolite. Hvala. Ja radim e, u službi za Uzbekistan u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Hvala vam što ste nas pozvali na ovu raspravu o prijedlogu izvješća koje zaista dolazi u pravi čas. U Taškentu smo prije deset e, dana imali razgovore. Uzbeška strana bila je vrlo dobro pripremljena za njih i e, prošli smo kroz dosta velik dio teksta. Ponudili smo također E, vama predsjedavajući i cijelom odboru AFET e, da e, vas obavijestimo o tome kako teku naši pregovori. U svakom slučaju obavještavat ćemo Europski parlament o ovim pregovorima i očekujemo konačnu verziju izvješća. Baš kao i vi i mi želimo podržati reforme u Uzbekistanu, a e, novi e, sveobuhvatni sporazum je pravi način da se to podrži. Hvala lijepa. Nitko se više ne javlja na ovu temu. Glasanje E, će biti danas poslije podne, kao što svi znate. Glasanje će započeti u 15 sati. A na plenarnoj sjednici e, glasat će se za vrijeme druge, druge plenarne sjednice u Ožujku. E, peta točka dnevnog reda, a radi se o okvirnom sporazumu između Europske unije i Švicarske. Trajali su pet godina pregovori, završili su u studenom. E, zajednički tekst potpisali su predstavnici Europske unije i predstavnici Švicarske konfederacije. Tamo doduše nije prošlo to e, kroz e, glavnu federalnu istancu, već su se odlučili za javnu raspravu koja je pokrenuta 7. prosinca i još nema rezultata. Velik broj švicaraca živi u Europskoj uniji, a ima i e, mnogo e, državljana Europske unije u Švicarskoj. Što se tiče ovog izvješća, uloženi su amandmani kojim bi se trebala doti veća dosljednost odnosima između Švicarske i Evropske unije i bolje sudjelovanje Švicarske u unutarnjem tržištu. Na odboru INTA se o tome usvojilo mišljenje baš kao i na odboru IMKO. E, takva je sadašnja situacija pa mi je drago da sada dam riječ našem izvjestitelju gospodinu Frunzujki. Hvala lijepa. Dragi kolege, Europska unija i Švicarska, kao što je ovdje već spomenuto, vrlo su eh, bliski saveznici i imaju eh, puno ekonomskih odnosa, veliku robnu razmjenu, razmjenu usluga i puno izravnih ulaganja. Osim toga, naša suradnja ide i puno dalje od trgovine jer eh, Svjetska ima značajne političke i kulturne veze između Europske unije i država članica. Ne zaboravimo da je Švicarska jednom bila kandidat za ulazak u Europsku uniju, a 2016. godine s time eh, su, odlučili su prestati s kandidaturom. I e, dakle, e, naši odnosi su dugoročni i održivi e, zahvaljujući ovim okvirima. Ja sam zato pokušao dati odmjereni ono, mišljenje kako bih dao i vijeću i visokoj predstavnici puno elemenata kako bi Švicarska ostala i dalje blizak partner u budućnosti. 2014. godine počelo se govoriti o ovom e, okvirnom sporazumu i završili se s pregovorima u studenom 2018. godine. Nažalost, Švicarsko savezno vijeće je 7. prosinca odlučilo da ne usvoji ovaj sporazum, već da za sljedeće šest mjeseci se vodi javna rasprava. Naime, sada e, bi bilo važno da se taj sporazum usvoji jer postoji oko 100 bilateralnih sporazuma između Švicarske i europskih e, država. I dakle u interesu je bilo i Švicarske i Europske unije da bi se svi ti bilateralni sporazumi e, zapravo objedinili u okvirni sporazum. Zato što neki sporazumi su vrlo stari, recimo iz 1974. su i već su sada zastarjeli. Dakle, sve bi se to moglo na jedinstven način ažurirati. Tu ima puno direktiva, ima puno mjera vezanim za pravo rada i za pitanje upućenih radnika. Tu su dakle bila razmomiloženja u mišljenju, to baš stoji u izvješću. Bilo je nekoliko vanjskih zahtjeva različitih organizacija i tijela da se usvoji neutralnije stajalište prema jednostranim mjerama koje je Švicarska uvela kao mjere zaštite za upućene radnike i švicarske radnike, da ih zaštiti od socijalnog dumpinga i smanjenih plaća. I isto e, da se izbjegne nesrazmjernost koja je tamo izravno, e, izvorno stajala. 76 amandmana je uloženo na moje izvješće i ja sam također uložio neke amandmane. Hvala svim kolegama, hvala i e, u sjeni s kojima sam se zastao dva puta kako bismo napravili odmjereno izvješće. Međutim, što se tiče kompromisnog amandmana broj 4, gdje govorimo o mjerama zaštite koje Europska unija smatra jednostranima, uveden, jednostrano uvedimo strane Švicarske i te mjere nisu e, strazmjerne. Ali e, to jest jasno, međutim radi se o mišljenju, ali e, te mjere nisu sukladne pravilima unutarnjeg tržišta i e, one predstavljaju također problem. Iz tog razloga možemo reći da te mjere nisu e, srazmjerne. Ako Švicarska želi sudjelovati u internom tržištu, onda nije smjela donijeti te mjere jer pravila moraju biti ista za sve na unutarnjem tržištu jer e, u protivnom bi Švicarska trebala napustiti unutarnje tržište. Druga mjera je usmjerena borbi protiv socijalnog dampinga na planu usluga, ali e, to nije u skladu sa e, slobodom kretanja ljudi. I konačno za vrijeme pregovora o okvirnom sporazumu tu se usmjerilo na mjere koje su slične ovima jednostavnim mjerima koje smo nedavno, eh, o kojoj sam upravo govorio. Eh, Švicarska se ne mora odmah eh, usvojiti taj sporazum, što oni ne rade jer vode javnu raspravu. Međutim, postojeće mjere trebaju i dalje biti na snazi. Zaključno, Jučer je vijeće usvojilo zaključke o Švicarskoj, a te jučerašnji zaključci kažu, citiram, vijeće izuzetno žali što Švicarsko savezno vijeće nije podržao rezultat e, sporazuma e, u e, prosincu 2018. godine i poziva da, da što je prije moguće da na usvajanje Saveznoj e, skupštini e, kako bi do zaključaka došlo na proljeće 2019. godine, odnosno da se taj sporazum usvoji. A e, Švicarska je također primijenila i neke mjere koje nisu sukladne već postojećim sporazumima. I u tom kontekstu vijeće traži od Švicarske da primijeni postojeći evropski aki, naročito kada se radi o upućenim radnicima i e, da uskladi to sa e, pravilima Europske unije o e, proporcionalnosti, naročito kad se radi dakle, upućenim radnicima. A sada da je e, riječ izvjestiteljima u sjeni za početak gospođa Željana Zovko. Poštovane kolege, veliko zadovoljstvo mi je bilo raditi kao izvjestiteljica u Sjeni na ovom izvješću. Želim se zahvaliti izvjestitelju koji je na vrlo konstruktivan način pristupio svim amandmanima. Želim se zahvaliti i drugim izvjestiteljima u Sjeni jer smo imali sjajnu suradnju. Radi se o novom e, okvirnom sporazumu se o kojem se pregovara e, već e, četiri godine. Pregovori su završeni prošle godine i mislim da je ovo jako dobar sporazum. No, međutim, Švicarska još uvijek treba ratificirati ovaj tekst, a to uključuje i referendum. Mi zapravo želimo od Švicarskog saveznog vijeća zatražiti da promiče ovaj tekst i želim naglasiti u ovom trenutku da mi pozivamo Švicarsku da razmotri e, skraćivanje e, razdoblja za e, tranzicionalne mjere glede radnika iz Hrvatske. Oni su nedavno odlučili prvobitno razdoblje od dvije godine godine produljiti iako je ovo tržište stabilizirano već e, dosta dugo. E, mi doista žalimo e, ovo stajalište Švicarske. Također, još nešto što je jako jako sporno su prateće mjere koje nisu u skladu sa sporazumom između Europske unije i Švicarske o slobodnom e, kretanju ljudi. E, poduzeća Evropske unije koje žele pružati usluge u Švicarsku trebaju to e, najaviti osam dana unaprijed i platiti dodatne naknade. 37% tvrtaka se učestalo kontrolira u odnosu na 3% istih tvrtaka i tvrtki iz Švicarske i to nije proporcionalan proporcionalno postupanje. Time se ugrožavaju e, europski građani koji žive na e, granici u blizini Švicarske i u ovom europskom e, izvješću smo sasvim jasno rekli da žalimo ovakvu takvo postupanje. Smatramo da je ovo izvješće dosta koncizan e, dokument koji pokazuje da želimo izgraditi dugoročne odnose sa Švicarskom i da podupiremo usvajanje ispregovaranog teksta koji će biti od koristi za sve građane, a naročito za europske građane. Hvala. Zahvaljujem. Sada gospodin Tanok. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja također želim čestitati gospodinu Franculiki na sjajnom izvješću. Ja znam da se ovdje često govori da je Švicarska blizak saveznik Europske unije. Ne znam da li bi neutralna Švicarska htjela koristiti e, ovaj izraz s obzirom na e, partnerstvo u vojnom području, ali svakako je to naš jak gospodarski partner i znamo također da postoje sporazumi koji su potpisani sa Švicarskom i sa Europskom unijom i ovaj švicarski model je sigurno onaj koji bi Velika Britanija prihvatila osim onog dijela koji uključuje slobodno kretanje građana. E, Švicarska se e, kao što znate e, nalazi u EFTI i jedan od problema sa ovim bilateralnim sporazumima koji postoje sa Švicarskom je da ne postoje e, utvrđeni sudovi koji bi rješavali sporove glede ovih e, sporazuma. I moj klub podupire sve kompromise koji su predloženi i nadamo se da će ovo izvješće biti uspješno i da će dobiti veliku potporu i klubova i odbora. Hvala. Hvala gospodine Tanok. Niti jedan drugi izvjestitelj u sjeni nije tražio riječ. U tom slučaju prelazimo na druge govornike. Gospodin Dorman, izvolite. Hvala. Da, ja predsjedavam e, izaslanstvom koje je također htjelo se izjasniti glede ovog sporazuma. Želim najprije čestitati izvjestitelju na ovom radu i na nacrtu ovog e, sporazuma. Želim također čestitati na kompromisnim amandmanima. E, nadam se da ćemo imati sve obuhvatan dogovor o njima na odboru AFET. Gled za vrijeme pregovora obavljen je jako dobar posao i ispregovaran je tekst e, za ovaj sporazum i mislim da je ovo vrlo dobra, dobar temelj. E, naročito se želimo osvrnuti na članak 16. EFA e i mislim da ćemo time poboljšati e, odnose između Švicarske i Europske unije, ali također ne zaboravite da uskoro imamo izbore i u e, Europskoj uniji i u Švicarskoj, što znači da to sve komplicira situaciju. Ovaj sporazum će biti temelj za daljnje gospodarske odnose i one će biti sigurno od koristi i za nas i za Švicarsku. Vrlo je važno kada, uzimamo, kada donosimo odluku o ovom pitanju uzeti i u obzir situaciju na tržištu. Nedavno sam bio u Švicarskoj kao gost i Zajedno sa švicarskim izaslanstvom smo imali plodonosnu raspravu. Naš sastanak je bio jako dobar, održan je u švicarskom eh, parlamentu, ali znam da postoje velike bojazne gledovog sporazuma u Švicarskoj. No, imali smo sličnu raspravu u ovim pitanjima i sa drugim državama članicama. Hvala, gospodine Dorman. A sada predajem riječ drugim zastupnicima koji su zatražili riječ. Gospođa Šujca, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Evo na samom početku se želim zahvaliti i izvjestitelju kao i izvjestiteljima u Sjeni na ovom sveobuhvatnom e, tekstu. Želim napomenuti jedan amandman, a to je broj, amandman broj 45. Želim se zahvaliti izvjestitelju na tome što je shvatio o čemu se ovdje radi. Ja sam e, predala ovaj amandman zajedno sa gospodinom Radošem iz Hrvatske i to je amandman koji se odnosi na to da žalimo što je 7.12.2018. godine Švicarska odlučila produljiti mjere za hrvatske radnike e, dalje od onog inicijalnog razdoblja od dvije godine, iako se na početku rekao reklo da će to e, razdoblje biti skraćeno, a ovo su mjere koje ugrožavaju slobodno kretanje e, hrvatskih građana. Ovaj amandman je uključen u kompromisne amandmane, pa se želim na tome zahvaliti, ali ono što želim ovdje napomenuti je činjenica da ova rečenica u originalu je uključena i u zaključcima vijeća E, o odnosima između Europske unije i Švicarske i to je usvojeno na jučerašnjem sastanku vijeća i mislim da je to važno e, naglasiti, to je dobra vijest e, i to je nešto što je vrlo važno za Hrvatsku i hrvatske radnike. Hvala. Hvala. Gospodin Picula. i postignutim kompromisima. Ovom se prilikom još i jednom želimo osvrnuti na odluku Švicarske da za hrvatske državljane produlji važenje prijelaznih razdoblja za pristup švicarskom tržištu rada nakon isteka prve dvogodišnje faze primjene protokola 3 uz sporazum o slobodi kretanja osoba između Europske unije i Švicarske. Isti je stupio na snagu 1. siječnja 2017. za naredne tri godine. Vijeće je jučer usvojilo zaključak u kojem snažno žali zbog ove odluke, te mi je drago da i naš kompromisni tekst, doduše u nešto blažem formatu, obuhvaća ovo pitanje. Naime, brojni su pokazatelji o dobroj integraciji hrvatskih radnika na švicarskom tržištu rada. Njihova nezaposlenost je niža od prosjeka Europske unije, a kratkoročne dozvole za boravak se produljuju. To samo potvrđuje njihovu dobru integraciju. Napominjem da se radi o apsolutno malom broju radnika ako uzmemo u obzir cjelokupno tržište rada, to je svega 0,02%. Razumijem da neki kolege primaju drugačije poruke svojih sindikata i da cijela tehnička adaptacija postaje visoko politizirano pitanje. No, ovo nije samo pitanje postotaka i apsolutnih brojeva. Ovo je pitanje ravnopravnog tretmana svih građana Europske unije, kao i recipročnosti odnosa Europske unije i zemalja s kojima Unija ima bliske gospodarske odnose i posebne sporazume. Zbog svega rečenog pozivam na razumijevanje ove situacije i unaprijed zahvaljujem na podršci. Hvala. Hvala lijepa. Mr. Picula. Hvala gospodine Picula. Gospođa Zovko je ponovno tražila riječ. Da, hvala. Evo ja samo želim pozdraviti ovo što su moji kolege iz Hrvatske rekli i želim e, vam zajamčiti da ćemo zajedno sa drugim izvjestiteljima u sjeni e, raditi na tome da ovaj amandman bude uključen u kompromisne amandmane i da će dobiti potporu naših klubova. Hvala gospođo Zovko. A sada gospodin Šolc, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Evo, čuli smo stajalište izvjestitelja kao izvjestitelja u sjeni i mislim da se da idemo u pravome smjeru. Radi se o složenom postupku kojim želimo urediti odnose između Europske unije i Švicarske. Mislim da ti odnosi e, trebaju napredovati, ali istovremeno postoji nešto što je dosta specifično za ovaj sporazum, a to je naravno povezano sa Brexitom i sa onim do čega bi moglo doći u budućnosti. Naročito kada govorimo o plaćama, o slobodi pružanja usluga, o slobodnom kretanju e, radnika u različitim regijama. I mislim da tu postoje određene bojazni. Naročito kada govorimo o E, radnicima i sindikatima u Švicarskoj. Postoje sporazumi koji su bili na snazi do sad i koji su uređivali vrlo stroge uvjete o minimalnim plaćama, o mogućnostima nadzora stranih e, poduzeća koji imaju poslovni nastan u Švicarskoj i tako dalje. Te bojazni koje postoje trebamo shvatiti ozbiljno i postoje određeni elementi u ovom sporazumu koji nisu prihvatljivi. Na kada govorimo o sporazumu o slobodnoj trgovini, Europska unija ima e, poglavlje koje je jako dobro o održivosti i to znači da konkretno moraju postojati mjere za zapošljavanje i moraju postojati instrumenti kojima se te mjere poduzimaju, a to je nešto što ne možemo pronaći u ovom predlogu sporazuma. U e, dijelu trećem se spominje e, mješovita mješoviti horizontalni parlamentarni odbor i tu se govori o e, iznimkama glede pravila o savjetodavnim aktivnostima i sudjelovanju radnika u sindikatima, radnika koji rade u Švicarskoj i e, njihovo pravo na sudjelovanje u sindikatima se ovim ne jamči. Mislim da tu trebamo se e, više zauzeti za te mjere. Hvala najljepša, gospodine Šolc. Čini mi se da se više nitko ne javlja za riječ. U tom slučaju predajem e, riječ službi za vanjsko djelovanje. Gospodin Martin Skil. gospodin Martin? Da. Hvala. E, mi se naravno želimo zahvaliti izvjestitelju na ovom e, izvješću. Ovaj sporazum o institucionalnom financijskom okviru će biti od koristi naravno za Europsku uniju i za Švicarsku. Stvorit će jednake uvjete za poslovanje e, poduzeća na unutarnjem tržištu. Također će omogućiti rješavanje sporova glede e, odredbi i e, glede svega što se tiče europskih propisa i e, također će riješiti i pitanje e, pravila vlasništva. E, što se tiče ovih pratećih mjera, Europska i Švicarska imaju isti cilj, a to je zaštititi visoke razine glede plaća Europska unija također želi zajamčiti i slobodno e, kretanje kao i slobodno pružanje usluga, ali istovremeno zaštititi unutarnje e, tržište protiv nepoštenih trgovačkih praksi i protiv dumpinga. Mi vjerujemo da sadašnje mjere koje je Švicarska e, poduzela su e, e, nesrazmjerne i diskriminirajuće te da samim tim ograničavaju prekogranično slobodno pružanje usluga i slobodno kretanje ljudi i da to ide na uštrb građana Švicarske koji zbog toga moraju platiti visoku cijenu. Mi smo postigli dobar, pregovor, dobar dogovor za vrijeme pregovora i u tom smislu želim se osvrnuti i na pitanje poštivanja direktiva o upućivanju radnika iz 2018. godine, dakle 957, i e, direktiva o provedbi ovih odredbi. Mi smo predložili prilagodbu uzimajući u obzir posebne uvjete švicarskog e, radnog tržišta. Mi smo također predložili, a to je i prihvaćeno za vrijeme pregovora, da se nastave e, zahtjevi za e, prethodnu notifikaciju od osam radnih dana u onim sektorima u kojima postoji potreba za procjenom, prethodnom procjenom rizika. Također smo rekli da moraju postojati srazmjerne financijske garancije za pružanje usluga u slučaju gdje e, pružatelji usluga nisu ispunili financijske obveze i e, da se treba obaviti učinkovita kontrola E, glede slobodnog kretanja e, radnika. To je nešto što se često spominje u okviru direktive o građanstvu i to je nešto što se treba uzeti u obzir kada govorimo o e, općenito slobodi kretanja ljudi. Biće moguće to prilagoditi, to je prihvaćeno za zemlje koje pripadaju EFTI, a istovremeno to ih ne obvezuje prihvatiti taj pojam europskog građanstva. Hvala. Hvala, gospodine Martin. Sada predajem riječ e, izvjestitelju još jednom. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti svim e, govornicima i svim e, kolegama. Ja sam učinio sve što je u mojoj moći da u kompromisne amandmane uvrstim e, sve amandmane koji su predloženi. Ja se iskreno nadam da ćete shvatiti da se ovdje radi u ravnoteženom sporazumu koji doista je i u interesu Europljana i u interesu Švicaraca. Kao što sam rekao prije nekoliko godina, E, mi pokušavamo uspostaviti ravnotežu možda više nego švicarci. Mi smo ovdje koristili riječi diskriminirajući i to smo htjeli izbjeći jer smo htjeli ostaviti manevarski prostor za e, buduće poboljšanje, ali razočaravajuće je e, da Švicarsko savezno vijeće nije u prosincu prihvatilo ovaj sporazum. Mi smo se nadali da će ga prihvatiti, ali nažalost e, kada sam čitao ono što se piše u švicarskom tisku, čini nam se da oni ne idu u pravom smjeru, čini nam se da oni neće prihvatiti ovaj sporazum, ali vidjet ćemo. Mi smo učinili što smo mogli i pokušali smo obraniti interese Europske unije. Hvala. Hvala, Doru. Na afetu će se o ovom pitanju glasati danas e, poslije podne. A sada možemo prijeći na sljedeću temu, dakle na e, točku broj 6. Budući da smo dosta dobro napredovali, čini nam se da e, govornik za točku broj 6 nije prisutan jer su u tijeku i neki drugi paralelni sastanci, ali ako se slažete možemo prijeći na točku sedmu. E, koliko sam shvatio, kolega koji treba govoriti o ovoj točki je tu. Znate li gdje je? Ne vidim ga. Možda ga možemo nazvati. A, on je izvan ove prostorije. Dragi kolege, sad prelazimo na sedmu točku dnevnog reda i čuti ćemo isto e, znači naš e, bilješku i izvješće od naše kolege Ramona Jauregija. Nekoliko članova našeg odbora su bili dio ove misije, željeli su procijeniti situaciju na terenu te također podržati dijalog te vidjeti e, kako se može ostvariti taj dijalog vezan uz političku krizu i kršenje ljudskih e, prava. Evo, pozdravljam gospodina Jau Regija. Hvala. Uistinu, gospodine predsjedniče, moram vam reći da je ova misija u Nikaragvu se održala od 23. do 25. siječnja ove godine. Ona je bila izuzetno važna i obilježila nas je budući da smo na terenu mogli vidjeti što se događa. Mogli smo se susresti sa svim zanimljivim ljudima, predsjednikom eh, Eh, Ortegom, predsjednicom eh, gospođom Morio, isto tako s predstavnicima eh, poljoprivrednika, studenata, nevladinih udruga, žena, mladih, isto tako majki, mladih koji su izgubili život u manifestacijama i tako dalje. Mogu reći da je to zbilja bila emotivna misija, budući da je situacija jako teška na terenu u ovoj zemlji. Ono što se dogodilo je jako e, ozbiljno je nakon manifestacija u travnju prošle godine. Zemlja je bila izložena uništenju demokratskog sustava te također e, velikom kršenju ljudskih prava imamo isto tako i e, presude e, politička suđenja bez poštovanja sudske procedure također sve više represije, a također imamo i jako loše postupanje u zatvorima sa političkim zatvorenicima. Imamo članove obitelji tih zatvorenika koji su izloženi i prijetnjama i praćenju od strane policije, imamo zatvaranje medija, e, također imamo proganjanje novinara E, jako puno stanovnika je e, pobjeglo u Kostariku ili u druge zemlje. imamo isto tako i cijeli niz mjera što se tiče kršenja ljudskih prava. Također međunarodne organizacije na području borbe za e, ljudska prava, ti predstavnici tih organizacija su bili prognani iz zemlje stranke su izgubile svoj prestiž i svoje značenje budući da ovi sporazumi, prethodni sporazumi sa predsjednikom Ortegom jednostavno više ne vrijede, izgubile, izgubili su svaki smisao. A unutarnja situacija je teška, e, stanovništvo je nakon demonstracija izloženo represiji, a imali smo i mrtvih prvih mjeseci opozicija je pobjegla u Kostariku, a oni koji su ostali u Nikaragvi su e, jednostavno prisiljeni živjeti u tajnosti. Jednostavno nemamo mogućnost e, provođenja bilo kakvih e, politika zaštite ljudskih prava i sloboda. A također što se tiče crkve, radi se o institucionalnoj strukturi koja je potrebna, koja bi mogla isto tako omogućiti dijalog Nunci sa konferencijom biskupa u Nikaragvi, isto tako ima i ulogu medijatora, važnu ulogu medijatora u Nikaragvi. Što se tiče eh, E, stanovnika. Oni ponekad isto tako vladajuće strukture imaju nerealnu sliku o tome kakva je zapravo situacija. Govori se o tome da su SAD organizirali svojevrsni e, državni udar, da su izloženi znači napadima jenkima i tako dalje. Mogu reći da što se tiče e, verzije predsjednika, morao sam reći da u toj verziji nema nikakve istine. A kad govorimo o organizacijama ljudskih prava, e, e, Evo, oni govore o tome da imate potpuno iskrivljenu viziju onoga što se događa u vašoj zemlji. Isto tako, organizacije branitelja ljudskih prava, studenata, poljoprivredne i tako dalje. Oni se bore i za slobode i za demokraciju, ne podnose monopol vlasti koji je postao totali, vlast koja je postala totalitarna, to je jednostavno realnost na terenu. I na kraju mogu reći da dvije Nikaragve paralelno žive postoje sandinisti, da imamo isto tako i oni sandinisti, najbolji sandinisti koji su u trenutku borbe protiv samoze podržali Ortegu, ali sada su ga jednostavno napustili. A postoji ta epičko sjećanje na te herojske ljude, na ta herojska vremena i tako dalje. Jedan dio populacije podržava taj dio, no rektori rektori sveučilišta, studenti, poljoprivrednici, seljaci, isto tako socijalno-politički pokreti e, traže i e, zagovaraju i demokraciju i slobode. Evo, to su moji zaključci, gospodine predsjedniče. Prvo, Europska unija mora vrlo jasno izraziti svoje stajalište i također osuditi totalitarni smjer u kojem ide e, režim Ortege. To je realnosti, to je činjenica. Imali smo isto tako i rezoluciju 31.5. prošle godine, sjećate se vjerojatno te rezolucije, tamo e, smo e, jasno rekli da Europska unija treba jasno svoje stajalište izreći vezano uz režim u Nikaragvi. A s druge strane, ako se situacija ne promjeni, moramo i uvesti sankcije, predložiti režim sankcija. U ovom trenutku Evropska unija Mm, upozorila, rekla je da se e, da će se znači usvojiti određene potrebne mjere e, kako bi se potaknulo razvijanje demokracije u ovoj zemlji. No ništa više gospođa Mogherini je najavila da će se sve mjere potrebne mjere koristiti i provesti u djelo u ovom trenutku parlament mora e, isto tako jasno potvrditi svoje mišljenje, jasno osuditi e, ovaj režim te podržati primjenu političkih mjera ako se režim ne promijeni. Također Nikaragva mora iznaći mirno i demokratsko rješenje, postići sporazum u društvu. Sigurno e, roditelji ubijenih mladih, rektorju rektori univerziteta, e, isto tako predstavnici crkvi traže i e, pravdu i traže također istinu, ali ono što je najvažnije demokratski demokratski oporavak države i procesa kao što smo rekli u e, misiji smo imali e, predstavnike svih naših političkih klubova, GUE, FDD, socijalisti, liberali, PP i tako dalje. Mi smo rekli da od vlade trebamo e, tražiti hitno tri stvari, oslobođenje političkih zatvorenika ili njihov e, privremeni zatvor e, pretvoriti u znači pritvor kod kuće. Ako nemamo pravosudnog temelja za određeno suđenje, onda jednostavno e, ti ljudi ne smiju biti maltretirani u zatvorima, nego moraju možda moći jednostavno biti u kućnom pritvoru. Također moramo imati i povratak međunarodnih organizacija. To su geste koje Europska unija treba favorizirati. Nakon ove posjete sam posjetio također i Meksiko. E, Meksiko je jako važna država, te sam razgovarao sa svim najvišim instancama u ovoj zemlji kao i za Venecuelu. oni su pokušali ovdje igrati ulogu posrednika kako bismo postigli sporazum svih dionika. Možemo reći da Evropska unija bi mogla igrati tu ulogu. Mi imamo i stručnost na tom području. E, te pokušati vidjeti kako pomoći na tom putu prema demokratskim i vjerodostojnim e, parlamentarnim izborima. Izbori moraju prije svega biti vjerodostojni, moraju se mijenjati izborni zakoni i tako dalje. U tom slučaju, gospodine predsjedniče, politički klubovi koji su sudjelovali u ovoj misiji pripremaju nacrt izvješća koji će biti e, e, koji će biti e, predstavljen na prvoj plenarnoj sjednici u ožujku. Dakle, od režima moramo zatražiti hitne promjene na osnovu tih tri e, kriterija, znači demokratske slobode, e, slobode kretanja, slobode za zatvorenike i povratak e, međunarodnih organizacija. S druge strane moramo favorizirati prije svega dijalog. Ako taj dijalog se ostvari, Europska unija mora pružiti svoju pomoć, a ako taj dijalog se ne pokrene, onda moramo također i osmisliti sankcije vezano uz to. Hvala. Dragi kolega, ja u regi mislim da se sa ovim zaključcima koje smo čuli možemo složiti. Radilo se o važnoj delegaciji u Nikaragvi. Želi li itko što komentirati vezano uz ovo što smo čuli? Izgleda da to nije slučaj, onda vam zbilja zahvaljujem na ovom izvješću vezano uz misiju Nikaragvu u siječnju. Dragi kolege, dalje imamo dnevnom redu šestu točku našeg dnevnog reda. Tu bismo vas željeli izvijestiti o misiji u Gvatemali. E, tu e, misija je, e, znači, se organiziralo 29.10. do 1.11.2018. godine i radi se o delegaciji Europskog parlamenta za zemlje Srednje Amerike. Znači, predsjednik Tajani je sugerirao da se znači organizira e, delegacija u Guatemalu, procena e, ljudskih prava te isto tako situacija autohtonih zajednica, a budući da predsjednica Saka Rafas ove delegacije nije ovdje, gospodin Gabier Benito Zilagva će nam reći nešto o ovoj misiji. Hvala. Radi se znači o izvješću vezano u e, uz misiju, delegaciju u Guatemalu 29.10. do 1.11.2018. godine. E, imali smo tri glavna cilja, kao što je predsjednik rekao. Prvo da procjenimo situaciju. E, nedavno je predsjednik e, Guatemala odlučio da ne obnovi mandat e, Međunarodne komisije za borbu protiv nekažnjivosti u e, Guatemala. Isto tako smo imali i procjenu situacije na terenu što se tiče ljudskih prava te također E, procjenu ekonomske i e, gospodarske te političke situacije u ovoj zemlji. E, naš prvi zaključak je da je vlada vrlo zatvorena te da su razmjene i diplomatske razmjene sa ovakvom eh, vladom uistinu vrlo teške. Mogu reći da cijelo vrijeme smo slušali to upućivanje na nacionalnu suverenost, govorilo se o tome da što se tiče e, Europske unije, njezinih djelovanja na području ljudskih prava, da je to zapravo miješanje unutarnje poslove e, Guatemala. Imali smo zbilja kompliciran dijalog sa predstavnicima e, gvatemalskih vlasti. Možemo reći da politički i gospodarski e, kontekst je također složen, posebno kad govorimo o e, e, stajalištu vlade tijekom kampanje su znači mm, zagovarali ovu komisiju o nekažnjivosti, a nakon toga smo imali isto tako i protjerivanje e, predsjednika e, ove komisije Ivana Velaske. Za to je isto tako bilo e, popraćeno nasiljem e, i zatvaranjem. Možemo reći da e, Guatemala ima veliki gospodarski rast 22%. E, njezino mjesto što se tiče gospodarstva je dosta snažno u Središnjoj Americi, no s druge strane E, možemo reći da nemamo javne garancije što se tiče borbe protiv e, ne e, ravnopravnosti u državi. To se tiče prije svega autohtonih naroda. A kad govorimo znači o ovoj misiji CICIK, to je glavno tijelo koje se bori protiv korupcije u zemlji. E, imali smo isto tako i cijeli niz e, ljudi koji su bili isto tako i e, prokazani, a možemo reći da ova Međunarodna komisija za borbu protiv nekažnjivosti funkcionira zbog potpore iz inozemstva. sa predsjednikom e, Trumpom stvari su se možda promijenile, no Europska unija je glavni e, znači donator 65 milijuna e, eura je dodijeljeno u okviru podrške Cicigu. Što se tiče ove e, odluke da se ne produši mandat Ciciga ove međunarodne komisije i godinu e, i mjesec dana nakon toga e, isto tako i protjeru Ivana Velaskeza i na kraju isto tako unilateralni prestanak suradnje sa ovom komisijom Cicig. To smo saznali prije mjesec dana. Ono što je važno da ovaj predsjednik u ovom trenutku, u trenutku svoje predizborne kampanje je podržavao Međunarodnu komisiju za borbu protiv nekažnjivosti, ali stvari su se puno promijenile budući da je njegov e, brat bio optužen za nelegalno financiranje u okviru predizborne kampanje od strane ove e, komisije. Nakon toga se pokrenula cijela kampanja e, i prokazivanje ove komisije. Europska e, komisija međunarodna zajednica moraju nastaviti izravne i iskrene odnose sa Gvatemalom. Možda u tom smislu bi trebali skinuti svoje diplomatske rukavice i reći stvari i izravnije i jednostavnije. Što se tiče ljudskih prava, imamo naglasak e, na ovim e, sukobima i sporovima što se tiče vlasništva nad zemljom. Isto tako u Gvatemali 60% je autohtono stanovništvo, no to stanovništvo bez tako velikog postupka e, u vrlo maloj mjeri sudjeluje u izborima. Oni su marginalizirani, osiromašeni u e, proljeće 2018. godine predsjednik je e, se susreo sa predstavnicima autoktonog stanovništva, tada ih je nazvao terorizma, teroristima. Možemo reći da su odnosi vrlo napeti. A što se tiče organizacije koja priprema izbore možemo reći da nakon naše dele, eh, nakon toga 24 lidera autohtonih stanovnika su bili ubijeni, a eh, nekažnjivost je jednostavno pravilo. Ministar te također predsjednik kongresa su e, nam davali iste argumente da su ta ubojstva povezana sa e, klimom nasilja u zemlji. E, te također negiraju politički i socijalni karakter tih ubojstava. Mogu reći da su e, inzistirali na određenim stvarima, a ono što su tražili od nas predstavnici autohtonih stanovnika je prije svega pravo na predstavljenost, Tražili, tražilo se obvezno konzultiranje, ali to neće se dogoditi. Također je zatraženo od nas da se mehanizam kontrole uspostavi što se tiče e, djelovanja e, znači među e, multinacionalnih europskih kompanija u rješavanju sukoba tu imamo isto tako djelovanje vezano uz raspodjelu e, zemljišta koje je e, vlasništvo autohtonih stanovnika i to u 80%. Što se tiče mirovnih sporazuma iz 96. nismo e, imali poštivanje odredbi tih sporazuma, a imali smo također E, i zahtjev kontrole e, suradnje od strane Europske unije. Imamo također i grupaciju koja prati e, suđenja, provode posjete na terenu u okviru znači e, ove grupacije država te također ova udruga filter e, zbilja obavljaju jako važan posao e, institucije ovdje u Europi bi trebali podržati sve te akcije. Što se tiče finalistice nagrade Saharov, još uvijek ne možemo garantirati njezin siguran povratak u Gvatemalu, a ni jedan predstavnik eh, gvatemalske vlade nisu bili nije bio zainteresiran za sudbinu ove osobe koja je zbilja bila i tekako prepoznata, njezino djelovanje je bilo prepoznato od strane našeg parlamenta i Europske unije. A kad govorimo o suradnji e, i financiranju projekata od strane Europske unije, jedno je znači strukovno obrazovanje za mlade, projekt za strukovno obrazovanje mladih, a drugi projekt je podrška žena ženama i njihovo e, e, znači osposobljavanje. Ova suradnja omogućava poboljšanje situacije određenih dijelova stanovništva ili skupina u društvu mogu reći da imamo jako dobre E, rezultate u okviru te e, suradnje. Kao što sam rekao, ta suradnja je vrlo pozitivna i no što se tiče suradnje sa vladom Gvatemale, ona je izuzetno složena, posebno što se tiče konkretnih aspekata, e, a posebno ovaj logistički dio je dosta teško organizirati. Izloženi smo e, cijelom nizu birokratskih prepreka i nacionalne vlasti ni u kojem slučaju nam ne olakšavaju posao. Oni ponekad i sa zadrškom naravno gledaju na tu suradnju te e, prijem materijala u Gvatemali, opreme i tako dalje je često dosta težak. Kada smo posjetili zatvore, isto tako smo dobili mogućnost e, dobivanja informacija o svim e, osobama koje su zatvorene, no mogu reći da te informacije jednostavno o svim osobama koje su zatvorene, su bile zatvorene u jednoj e, prostoriji, te čak i kada je istekla, isteklo izdržavanje zatvorske kazne tim osobama, jednostavno te osobe nisu bile puštene na slobu. Što se tiče 80 milijuna eura, e, sredstva koje se trebaju koristiti u borbi protiv neishranjenosti, ta sredstva nisu e, iskorištena. Bez obzira što imamo jako veliki postatak ljudi koji pate od velike neishranjenosti u zemlji. Moramo u svakom slučaju nastaviti e, podržavati suradnju sa Gvatemalom, znači ova skupina država Filter e, e, obavljaju jako dobar posao što se tiče zaštite ljudskih prava i aktivista na ovom području. A pitanje komisije UN-a to je još uvijek problem. Moramo imati otvorenije, direktnije diplomatske odnose, uzimajući u obzir diplomatske poteškoće, te e, uzimajući u obzir teški diplomatski dijalog sa e, vladom Gvatemale. Želim zahvaliti svima koji su nas podržali i pomogli nam u e, organiziranju ove e, misije. Zahvaljujem veleposlaniku Europske e, unije, gospodinu Gatu, na ljubaznosti, vrlo lijepom prijemu, te zahvaljujem mu isto tako na izvrsno obavljenom radu kao veleposlanik u ovim teškim diplomatskim okolnostima kao što sam rekao, diplomatske se veze su vrlo, vrlo složene. Hvala lijepa kolegi Benitu na e, izvještavanju o službenom posjetu u Guatemala. Vi ste dakle procijenili kakva je situacija u toj zemlji. Još jednom ću se obratiti kolegama e, i pitati imate li primjedbe ili pitanja. Gospodin Jaregi e, želi reći par riječi. Da, mm, da htio bih se javiti za riječ. E, I pitati da li izoslanstvo za Srednju Ameriku namjerava na plenarnom zasjedanju dati priliku parlamentu da eh, o tome eh, da se u cjelini izjasni u tom pitanju. Primjerice, da se to stavi na dnevni red slučajeva kršenja ljudskih prava. Jer mislim da je vrijeme da parlament nešto kaže o tome. A eh, međunarodno tijelo koje je izbačeno iz Gvatemale ipak je tijelo E, koja nam daje informacije o situaciji u pojedinim zemljama. Parlament bi trebao imati mogućnosti da kaže kako je političko mišljenje. Hvala na ovom pitanju. Da, činjenica je da e, u ovom času razmatramo mogućnost da e, tražimo da Europski parlament da izjavu o tome. Međutim, 2017. godine već smo usvojili rezoluciju o e, situaciji u Gvatemali u okviru kršenja ljudskih prava. Odjeci toga bili su značajni, a ja se slažem da bismo morali donijeti još jednu e, rezoluciju o slučajima ljudskih prava ili možda e, da se samo da priopćenje E, naročito nakon što je CCIC e, i izbačen, a iste zemlje, a isto tako i mandat <clears throat> tog tijela nije objavljen. Mislim da bi bilo značajno da Europski parlament tu nešto kaže. Gospođa Mogherini dala je izjavu. Ako mi dajemo izjavu, trebalo bismo to učiniti što je prije moguće. Predsjednički izbori u Guatemala, trebali bi se održati u lipnju, a mi moramo zajamčiti da ta rezolucija ne bude e, nešto što, na što će se gledati kao miješanje u predizbornu kampanju. Guatemala je država koja se nalazi na popisu država koje bi eventualno e, mogle e, biti jedne od dakle, država gdje bi se mm, Europski parlament mogao otići na e, kao e, promat, i poslati promatičku misiju. Naravno, trebalo bi zato da dobijemo poziv od Gvatemale, a s obzirom na to kako je protekao naš službeni put u Gvatemalu, e, teško je da će do toga doći ali mislim da s obzirom na situaciju i s obzirom na to da je vojska dio vlade, da bi ipak naša promatračka misija u tom smislu bila jako korisna. Hvala lijepa. Dakle, vidim da još uvijek e, međusobno raspravljate. A pitanje Gvatemale kao i općenito e, centralne Amerike je zapravo pitanje o kojem trebaju raspraviti klubovi zastupnika. Ono što želim reći je hoće li to ići na plenarno zasjedanje ili neće. Nitko se više ne javlja za riječ, pa ćemo sada prekinuti sa jutarnjim dijelom sastanka, a poslije podne nastavljamo u 15 sati gdje ćemo glasati. E, imamo puno toga za glasanje. Evo, završamo puno ranije nego što smo htjeli završiti u početku i želim vam dobar tek.